Dragi kolege, mislim da je trenutak kucno da počnemo i onda kao prvo bih htio pozdraviti naše kandidata za mjesto povjerenika za zdravlje i sigurnost hrane, gospodina Andrija Jukajtisa. I sad ću preći na talijanski. portfelj eh, obuhvaća široki dijapazon eh, politika i vrlo ima široke ovlasti. Poboljšanje zdravstvenih uvjeta, liječenje bolesnika i najviši standardi sigurnosti hrane u cijelom hranedbenom lancu. Gospodin Kajtis je eh, kardiokirurg sa dugogodišnjim iskustvom. Prvo je bio liječnik u Litvi, a onda je e, tijekom e, litavskog predsjedanja Unijom on je bio ministar zdravstva u Litvi. On je također bio zastupnik u šest saziva parlamenta u Litvi i on je vodio litavsku delegaciju na e, konvenciji, vezano za konvenciju o budućnosti Europe. Kao što znate, Ove godine je e, naš odbor kao glavni odbor zadužen za e, saslušanje zajedno sa odborom za poljoprivredu. Imamo 45 pitanja i nakon toga imamo vrijeme i za odgovor i e, u skladu sa pravilnikom mi ocjenjujemo opće kvalifikacije, osobnu nezavisnost e, i europsku orijentaciju kandidata i također ocjenjujemo e, njihova stručna znanja i komunikacijske vještine. Prije ovog saslušanja je u pisanom obliku kandidat odgovorio na neka pitanja. Odgovori na engleskom su dostavljene članovima naših odbora 26 rujna, a sve druge verzije na drugim jezicima smo dobili jučer posle podne. Prvo ćemo zamoliti e, kandidata za mjesto povjerenika da nam se obrati uvodnim govorom od 10 minuta, a na kraju će imati 5 minuta za svoju konačnu izjavu. Nakon što se napravi jedna kratka najava, onda ćemo imati pitanja, 45 pitanja, 7 duljih pitanja od po 5 minuta svako, po principu ping-pong. Znači, ta pitanja će postaviti predstavnici klubova zastupnika i onda jedna minuta za pitanje, dvije minute za odgovor, jedna minuta za e, dodatno pitanje, jedna minuta za dodatni odgovor. Nakon toga imamo još 26 e, kratkih pitanja, ukupno trajanje pitanja odgovora tri minute i to šta će pitanja postavljati članovi odbora za okoliš. Znači, jedna minuta za pitanje, dvije minute za odgovor. I treći krug pitanja kratka pitanja e, zastupnika iz e, odbora za poljoprivredu. I kako bismo se držali e, tih vremenskih rokova, kako bismo završili na vrijeme, jer saslušanje ne smije trati dulje od tri sata, zamolit ću svih da se drže tog vremena. Pet sekundi ćete dobiti dulje vi kao zastupnici, a 10 sekundi će dobiti kandidat za povjerenika, nakon toga ćemo gasiti gasit ćemo mikrofone, vidjet ćete koliko vremena imate, a i e, ovim maljićem će vas e, predsjednik, predsjedavajući upozoriti na to. Imamo prijevod na 23 jezika, znači da svi govornici mogu govoriti svojim jezikom i ovo se prikazuje i putem web streaminga na internet stranici Europskog parlamenta pa se mogu i skinuti snimke. Te sada dajem riječ kandidatu za mjesto